nam redu je izvješće gospođe Legrip i gospođe Arene, prioriteti za 61. sjednicu e, UN komisije o su žena. I mislim da umjesto gospođe Legrip e, četiri minuta dajem e, riječ gospođi Koraca Bild. Predsjednice povjerenice Vestager zajedno sa suizvjesteljicom Konstantin Legrip pon Ponosan sam što sam ovdje da iznesem naše prioritete za za status žena, za komisiju statusa žena pri UN-u. Ne možemo dakle ignorirati situaciju, a da ne poduzmemo konkretne mjere. Sve, puno toga više treba poduzeti svugdje kako bismo ojačali ulogu žena i djevojaka stvarili rodnu jednakost. Moramo dati glas osobito milijunima žena koje su isključene, marginalizirane, ranjive žene sa hendikepom, migranti, ali prije svega moramo se boriti protiv nasilja protiv žena. Uz nultu stopu e, nasilja genetsko e, sakačenje, prinudno, sklapanje braka i tako dalje. Budimo e, suočimo s realnošću brojne djevojke danas su roblje. Iza svakih vijesti imamo katastrofalne životne priče. Stoga pozivamo države članice da ratificiraju i provedu Istanbulsku konvenciju o nasilju nad ženama. Kao drugo, obrazovanje. Trebamo se postarati da sve djevojke imaju pristup školi i da budu sigurne i da jačamo njihovu, ra, njihovu ulogu. Zatim moramo promovirati položaj žena na tržištu rada, osobito njihovo podzetništvo i priznati da su one snaga za naš gospodarski rast. Moramo odstraniti eh, razliku u prihodima, zajamčiti jednak u plaću za jednak posao, više žena koje donose odluke svugdje na svim razinama. Moramo raditi na zajedničkim podijeljenim odgovornostima i odgovornosti i ravnopravnosti između i, e, i života u obitelji, jednakost između muškaraca i žena i jednakost u spolnom i reproduktivnim, seksualnim i reproduktivnim pravima. Predsjednice, ovo je ovaj sastanak u trećem mjesecu su važan trenutak i možemo pokazati da smo vjerodostojni. Ovdje smo na raskrižju. Sada Europa treba da stane u prvi red, jer Amerika odbija multilateralizam, e sad Europa mora ponuditi podršku jednim narodima. Europa mora biti u prvom redu u rodnoj jednakosti i zaštiti zdravlja žena. Mi odrešito se protivimo recentnim eh, napadima na žene i ne samo u reproduktivnim situacijama, već tu je e, uskraćivanje subvencija u brojnim situacijama. To je nešto što obuhvaća sve subvencije od Afrike do Azije i Južne Amerike, sve subvencije Ujedinjenih naroda i postoji javni izraz zabrinutosti i traži se pomoć od Europe, osobito e, Ujedinjene nacije, druge e, organizacije za pomoć, e, istraživačke organizacije, mi, europljani, nećemo okrenuti leđa tisućama žena i djevojaka koje ovise o tim subvencijama i donacijama. Ja pozdravljam inicijativu nizozemske vlade da mobiliziraju sredstva kako bi kompenzirali razliku u, e, koja, do koje je došla zbog nedostatka američkih e, subvencija, isto tako i belgijsku inicijativu za konferenciju za donatore drugog, e, trećeg i više inicijativa još kojima je cilj da se spase stotne tisuća života žena u zemljama u razvoju. Ovo nedostatak subvencija je jako ozbiljan. Ide virus e, predporodna i postnatalna e, pomoć ženama. E, imat ćemo veću, veći mortalitet djevojaka i žena koje će izgubiti život e, zbog komplikacija usred poroda. Pozivam da se da jedan, jasan odgovor u jednim narodima i da se protivimo protiv seksizma i trampizma i podržimo e, trenutni pokret u SAD-u. Hvala vam. Madam Arena, for... Hvala vam. Gospođa Arena, izvolite, imate četiri minute. Hvala predsjednice. Četvrta konferencija, svjetska konferencija o ženama koja je organizirana u Pekingu 1995. godine predstavlja pravu prekretnicu, važnu prekretnicu u svjetskom programu za jednakost između muškaraca i žena deklaracija i program koji su usvojeni u tom trenutku, program djelovanja za osamostaljivanje žena, smatrani su osnovnim političkim svjetskim dokumentom glede jednakosti između muškaraca i žena, a to je još od prije 20 godina. Zasjedanje u Pekingu plus, Peking plus 20 od 2012. pozdravlja ostvarene 2015. E, pozdravlja ostvarene ostvaren napredak. No ipak se pozvalo članice UN-a da naprave ocjene i poduzmu neke nove mjere kako bi se ubrzala provedba tih akcija za jednakost. No opet 2017. dakle danas vidimo da jednakost između muškaraca i žena i jednakost prava su ponovo dovedeni u pitanje u svijetu političari žele dovesti u pitanje ciljeve koji trebaju poduprijeti i Europu, ali i SAD po pitanju jednakosti muškaraca i žena. E, glede ove, ovog koraka unazad, građanski pokret se organiziraju diljem svijeta. Tijekom 61. zasjedanja e, Komisije za e, prava žena u UN-u mi, Europski parlament, tražimo da vijeće zauzme jasan stav u međunarodnoj zajednici kako bi djelovao u smislu, u smjeru jednakosti između muškaraca i žena, kao što je to uvijek bio slučaj u Europskoj uniji. I preuzimanje te obveze želimo da to ide od prom promidžbe obrazovanja pa do borbe za eh, protiv nasilja i ratificiranja konvencije iz Istambola i istovremeno e, genetsko i seksualno i reproduktivno pravo. Sudjelovanje žena u, na tržištu rada bez diskriminacije i njihovo sudjelovanje u političkom i građanskom životu također su od ključnog značaja za njihovo osamostaljivanje. Dragi kolege, sada u vrijeme ovog 61. zasjedanja možemo samo osuditi ponašanje eh, Trumpove administracije koja je odlučila kratiti subvencioniranje nevladnih organizacija, kao što je to rekla kolegica Koraca Bild, eh, organizacijama koje eh, imaju službu obiteljskog planiranja ili omogućuje se pristup pobačaju u zemljama u kojima je to zakonski dopušteno. Tu se radi o uskraćivanju i katastrofalnom uskraćivanju prava žena, katastrofalne posljedice za borbu protiv HIV-a, mentalno zdravlje, zdravlje djece, sve to će imati posljedice na cijeli svijet Dakle, dragi kolegi, imali smo mogućnost da se izrazimo i osudimo administraciju gospodina Trumpa kada oni rade na promičbi e, ekonomskog protekcionizma. I tu kada se radi o gospodarstvu, svi se ustaju i kažu pa što se to dešava u SAD-u, ali kada se radi o e, ljudskim pravima i pravima žena, onda bismo se trebali ući, utati. E, pa ne, dame i gospode, kada se radi o ljudskim pravima, moramo reći da ono što radi danas ta administracija nije prihvatljivo. Moramo moramo to reći u jednim narodima i Europa mora biti u prvom redu te borbe jer jednostavno Europa mora pokazati da je stup jamac temeljnih prava i da ta temeljna prava koja su ljudska prava su podrazumijeva se, a to ne smijemo zaboraviti, e, predstavljaju prava žena, a to je pola ljudskog roda. I tako da vas sve pozivam da podržite ovu preporuku vijeću kako bi ta slika Europe i jamca temeljnih e, prava bila jasno prikazana cijelom svijetu. Hvala. Hvala, prelazimo sada na slobodno javljanje za riječ. Gospodin Čaba, izvolite jednu minutu i samo da znate, bit ću stroga. Izvješće jasno pokazuje da ženama nije pružena prilika da budu gospodarski neovisne u bilo kojoj zemlji, ne mogu slobodno kontrolirati odluke koje se tiču njihova života i tome trebamo to treba imati na umu osobito u današnjem vremenu kada osoba koja je lider jedne demokratske države e, tako djeluje Dakle, žene nisu dovoljno zastupljene, zaslužuju pravno ponašanje, jednako ponašanje, odnosno postupanje i to zahtjeva konkretne korake. Europska unija mora zajamčiti prava žena u svim državama članicama UN-a. Ovo je važno ne samo za... Hvala gospodin Marijas, izvolite imati riječ jednu minutu. Hvala predsjedniče. 2017. jedna država članica nije uspjela promijeniti stvarno jednakost između muškaraca i žena. To je pravo, temeljno pravo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 Žene, sudjelovanje žena u gospodarstvu predstavlja pravi doprinos gospodarstvu i stvaranju radnih mjesta. No, kada je gospodarstvo ugroženo krizom, prve žrtve toga su žene, nezaposlen, žene bez radnog mjesta su 27% njih prosječno i mora se boriti protiv stereotipa kako bi to prestalo konačno. sorry is ima li problema s prijevodom the možemo li provjeriti to da dopustimo gospođi Renke da započne ako bude problema javite nam izvolite hvala povjerenice kolege. Postoje ljudi diljem svijeta, osobito u ovalnom uredu koji žele da se umorimo, koji žele da začepimo i koji žele da prestanemo ponavljati tvrdnju naša tijela, naše pravo. E pa treba znati da mi nećemo začepiti, nećemo se zamoriti i nećemo prestati braniti i zastupati prava žena jer su ona temeljna prava i što više ti ljudi budu vršili pritisak na nas, bit ćemo više ujedinjeni. Ne samo u ovom parlamentu, već po ulicama diljem svijeta. I ne samo da ćemo se ujediniti, već ćemo zahtijevati konkretne mjere od strane naših vlada, koja moraju preuzeti svoju odgovornost. I zato zahtijevam od europskih vlada da se priključe inicijativi nizozemske, danske, belgijske i švedske vlade kako bi se suprotstavili utjecaju uskraćenih subvencija. Mi se nećemo umoriti, mi smo tek počeli. Najljepša hvala. Hvala. Gospođa Šojdrova, izvolite. Poštovane dame i gospodo, ovom izvješću stoje mnoge dobre preporuke za poboljšanje položaja žena, njihovih prava i njihove gospodarske neovisnosti, ali isto tako i što se tiče borbe protiv nasilja nad ženama. Nažalost e, su žene i dalje žrtve e, kršenja ljudskih prava i to bismo trebali imati na umu i kada se radi o tražiteljicama azila. U mnogim državama vidimo da žene igraju važnu ulogu pri stišavanju i ublažavanju sukoba i e, da je njihova uloga izuzetno pozitivna kada primjerice aktivno djeluju i u najsiromašnijim zemljama. Stoga tražimo e, pristup njihovom, njihovim pravima, njihovim seksualnim reproduktivnim pravima i e, kod pekinške platforme se govori isto tako primjerice i o spolno bolestima. Hvala. Hvala gospođa Petir, izvolite imate jednu minutu

Hvala kolege. Rasprava na ovu temu zaključena je.